So colleagues, please uh, take a Štovane kolegice i kolege, oprostite što kasnimo malo, zauzmite svoja mjesta, ali iz redova socijaldemokrata neki će doći kasnije jer imaju neke sastanke još prije ovog sastanka. Vjerujem da vas ne smeta što e, kasnimo, evo gotovo je 9 sati i 10 minuta. Sada ću nakon što vas pozdravim, preći ću na njemački jezik. Tako da možete poslušati i prijevode. Ako nemate nikakve primjedbe, možemo li prihvatiti nacrte dnevnog reda kao što je e, predložen? Imate li zahtjeve za izmjenom? Ne vidim da itko se javlja za riječ. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, dakle odobrenje zapisnika sa sjednice od 5. studenog 2019. godine naći ćete ga u svojoj dokumentaciji. Imate li bilo kakve primjedbe vezano uz ovaj zapisnik? Nitko se ne javlja stoga bih predložio da i sam zapisnik usvojimo u onom trenutku ako nemamo do kraja ove naše sjednice bilo kakve primjedbe, tako da ćemo ga smatrati usvojenim na kraju. Treća točka dnevnog reda. Priopćenja predsjednice prevođenje. Danas nam je na raspolaganje sljedeće jezici, njemački, francuski, italijanski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, litavski, polski, slovački, slovenski, bugarski, rumunski i hrvatski jezik. I na ovom mjestu Želim se zahvaliti prevoditeljicama i prevoditeljima što nam danas stojite na raspolaganju s vašim uslugom prevođenja. B Prenošenje putem interneta. Želim vas podsjetiti da imamo prijenos putem interneta ove naše sjednice. E, u dječjem vrtiću bismo rekli dajte se ponašajte kako se spada, ali svakako će se moći pratiti sve ovo što se ovdje događa. Što se tiče zaključaka koordinatora od 5. i 18. studenog 2019. godine, mogu vas izvijestiti da su zaključci koordinatora sa 1. 6. i 20. studenog poslani su zaključci e, mailom, smatramo ih usvojenim, s obzirom da se e, rokovi koji su bili postavljeni sa 8. i 22. studenim nije bilo postavljeno nikakvih primjedbi na ove zapisnike, te smatramo usvojenim. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, e, Dakle, razmatranje nacrta mišljenja različnica za 2018. opći proračun Europske unije, Europske komisije ja bih e, to e, spojila sa sljedećom točkom dnevnog e, reda kad je riječ o prevodilskom centru za tijela Europske unije. Ja bih kratko izvijestila vas o samom mišljenju i onda možemo isto tako eventualno ukoliko postoji volja i želja da se ove raspravi. Što me dame i gospodo, što se dakle tiče ovog mog izlaganja, tiče se obje točke. Imamo dakle različnicu, postupak različnice i za onaj dio e, općeg proračuna koje mi kao odbor za kulturu i obrazovanje pokrivamo, a to se tiče i Prvoljskog centra koji potpada pod našu nadležnost. Mi dajemo dakle mišljenje o ukupnom proračunu, dakle dakle općem proračunu Europske unije, s obzirom da je najveći dio i troškova e, povezan sa odborom za kulturu. Osim toga i EAC kao izvršna agencija, kao i europske škole e, u e, dakle proračunu komisije spadaju naš dio. Zaključci posebnog izvješća Europskog revizijskog suda za Erasmus Plus smo provjerili gdje je zapravo e, se potvrdio e, dodana vrijednost, europska dodana vrijednost kroz sve programa. Alarmantno je međutim da u nekim slučajevima e, primatelji sredstava iz Erasmus Plusa su bili obvezni da se prate nacionalni propisi, a koji nisu u cijelosti u skladu sa europskim načelima i u tom pogledu zahtijevamo od komisije da se koherentnost samih provedbenih mjera jasno nadzire u svim državama članicama ne možemo imati situaciju da europski programe imamo različite provedbe i različite e, mjere baš tamo gdje imamo razmjenu kao glavni faktor, to je jako važno da se toga držimo. Osim toga postoji jasno potreba da i sam proces odobrenja i isto tako izvješćivanja, kada je riječ o programu i kooperacijama, jako je važno e, da nemamo tu kompliciranost koja je sada na snazi, a često e, imamo tu i volonterski rad i naravno e, svi oni zahtjevi koji se postavljaju i postupci izuzetno komplicirani, ali to je nešto što već duže promatramo u našem našem odboru, razmatramo u odboru, novi programe smo uvijek tražili da oni budu i pojednostavljeni u samim procesima, ispunjavanja samih obrazaca i svih ostalih provedbenih i e, proračunskih i, obračunskih jedinica e, budu pojednostavljeni. Iz toga bi trebalo uvesti indikatore koji će se usmjeravati prema ciljevima. Vjerujem da ćemo i u raspravi vezano uz novi program imati napredak i da ćemo biti u mogućnosti da i u opsegu djelovanja samog programa imati daljnja poboljšanja ovih aktivnosti. Što se tiče jamstvenih instrumenta za jamstvo za studentske e, kredite nisu donijeli one očekivane rezultate, e, naprosto nije bilo zahtjeva za ovakvim kreditiranjem, možda je to povezano sa time da imamo i jednu fazu niskih kamatnih stopa i da se kreditiranje, obrazovanje može financirati drugim putevima, alternativnim putevima, što znači da se kroz ovaj komplicirani postupak ipak ipak e, kroz program nije bilo nikakvog zahtjeva ni, ni potrebe za ovakvim financiranjem i komisija je odlučila da se ta odgovarajuća sredstva raspodijele na novo i to je prihvaćeno. Što se tiče Europskog europskih snaga solidarnost pozdravljamo 11 tisuća mjesta koje će mladi ljudi u okviru programa za e, Europske snage solidarnosti dobiti kao ponuda. Međutim, nedostaje nam podaci i žalimo za time što u praktičnom dijelu i praktikumu i u ovom e, profesionalnom dijelu programa nemamo e, dovoljan broj. Dakle, daleko više je onih koji postavljaju zahtjeve nego što imamo na raspologu mjesta. i stoga treba razmisliti o tome možemo li promovirati stvari kod socijalnih ustanova ustanova, isto tako i kod poduzetnika i sve one organizacije koje će e, primati ove volontere, mlade ljude i koji bi mogli se uključiti u program kako bismo i ovu snage solidarnosti e, usmjerili u pravom smjeru. To je ogroman broj mladih ljudi koji su spremni e, biti solidarni i koji žele pomoći i svakako bi morali dobiti mogućnost. Što se tiče programa Kreativne Europe imamo e, dosta dobre napretke s obzirom na kvote uspješnosti. Usporedbi sa 2017. godine 31% za kulturu, 48% za podprogram medija. Dakle, mogli smo postotku gledano daleko više programa pratite nego u prošlosti, međutim ovi rezultati još uvijek su nezadovoljavajući i postoji e, dakle potreba za jedno primjereno financiranje, što znači da e, tražimo jedno udvostručenje e, iznosa sredstava za kreativnu Europu i ovaj potprogram medija zato što manje od e, pola programa koje možemo pratiti zapravo dovodi i do frustracija samih podnositelja zahtjeva. Ogroman je to e, posao e, formulirati zahtjeve, odraditi ih, postaviti i manje od pola je dobilo potporu i to dovodi do frustracije. Tu bismo svakako trebali se boriti za to da u pregovorima sa državnom članicama povećamo značajno sredstva u ovom segmentu. Što se tiče Europske agencije za kulturu i obrazovanje, EACA, utvrdili smo da interni kontrolni sustav treba uvelike poboljšati, e, upravo kao što je vidljivo iz same druge faze revizije uprave Erasmusa Plusa Kreativ Europe. E, u samom nacrtu mišljenja pozivamo EACA da se e, poduzmu sve korekturne mjere kako bismo imali kvalitativno provođenje svih programa. Europske škole, e, sam revizijski sud će objaviti svoje izvješće u e, listop, e, odnosno u prosincu i vam sjene svakako bih molila da sve svoje amandmane vezano za europske škole upute kako bismo mogli i utjecati u kompromisnom području same i izvješće vezano revizijskog suda. Sam krajnji rok za predaju petak 11 prosinca u 16 sati, glasovanje je 21. siječnja, ako će biti potrebno sastanci u Sijeni, e, odnosno s predstavnika e, će biti održano, a ja vjerujem da ćemo to po jednostavnom postupku moći moći odgovoriti. Što se tiče prevoditeljskog centra, s obzirom da je to povezano sa različicom, a s obzirom na e, sam prevodski centar. Mi se zalažemo za više jezičnost, isto tako i e, redovno održavanje svih aktivnosti ovog centra od zadnjeg saziva. Imamo također i mišljenje E, koje dajemo vezano uz Europski centar kao razrešnicu, s obzirom da smo u prošlosti utvrdili da neke e, jezične verzije dolaze daleko kasnije od drugih, ali to je vredilo i za dijelove e, programa koje pokriva komisije. Program Erasmus je bio protekao sedmogodišnji razdoblje prije nego što smo imali sve jezične verzije i prije nego što smo ih imali na raspolaganju. To se tiče i Provoljskog centra parlamenta, svakako bi trebalo paziti na to da imamo ovu više koja mora biti zajamčena nacrtu mišljenja, dakle nova cjenova strukture za prevođenje dokumenata pozitivno je primljeno na znanje, što znači e, uštedu od 4,4 milijuna eura u godini 2018. godini. Centru je isto tako da ključne kvalifikacije u području kvalitete i e, u razvoju kvalitetnog menadžmenta. Međutim, prevoditeljski centar treba prilagoditi tehnološkom napretku, primjerice, e, dakle, projekte za prepoznavanje, web prepoznavanje, te interaktivna terminologija Europe. Naravno, pozivamo i centar da se isto tako završi plan e, sprečavanja prijevora koji do 2018. nije u cijelosti realiziran. To je važno za sve institucije na europskoj razini da doista imamo ove mehanizme svakako usvojene i e, provedene nekoliko minuta stoji nam na raspolaganju za pitanja i odgovore. Ja ću e, dati prvo riječ izvjetiteljima u Sijeni, a nakon toga zainteresiranim članovima odbora. Ako nam želite dati znak kako bismo mogli sastaviti popis govornika i evo započet ćemo sa nazočnim izvjetiteljima u Sijeni, gospođa Faro i nakon toga gospodin Slavakov. Merci madame la euh, Hvala vam eh, lijepa na obavljenom poslu, gospođo predsjedavateljice. Da kako teško je govoriti o razriješnici za proračun tek tako, no vi ste svakako pružili iscrpne komentare, naročito je tu relevantan Erasmus+. Također bih podcrtao ono o čemu govorite e, na temu multijezičnosti i jezičnog centra. Kad pogledamo proračun komisije, Imamo tu manje više standardnu panoramu za kult, dakle imamo Erasmus, audiovizualni dio, i razni su to problemi koje ste spomenuli na temu Erasmusa+. Moglo bi se predložiti sljedeće, kad je riječ o 2018. Radi se i o godini kulturne baštine. Puisque l'Union européenne lui a alloué un budget de 8 millions d'euros. Jer želimo promicati kulturnu baštinu, 8 milijuna eura na raspolaganju. E, ne želim unaprijed E, pretpostavljati što će se u izvješću naći, no rekla bih da bismo to mogli uključiti u mišljenje kad budemo to podastrli kontu. Trebalo bi spomenuti i ravnopravnost muškaraca i žena u tekstu. Neki programi e, imaju ohrabrujuće pokazatelje kad je ženama riječ, no daleko smo od pariteta. Evo, pružit ću neke amandmane na ove teme i unaprijed se radujem raspravama koje ćemo održavati u budućnosti na te teme. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Pozabavio bi se s obje teme, budući da sam izvjestitelj iz Sjene za obje teme. Za početak, Ne bih se bavio razrišnicom prije nešto što dobijemo izvješće revizorskog suda. To postoji određena nedostatnost, nedovršenost budući da nemamo izvješće suda. E, no, e, nacrt mišljenja e, je odgovarajući po mom mišljenju. Kad je o Erasmusu riječ, trebamo eliminirati birokratske prepreke. To je poseban problem kad je riječ o pitanjima kulture i baštine. Dakle, Smatram ovaj tekst kvalitetnim i kad je riječ o više jezičnosti. Ne možemo promicati tek pojedine jezike, svi smo ravnopravni, to vrijedi i za jezike neovisno o veličini. Dakle, i latvijski i bugarski pripadaju jezicima primjera radi koje valja promicati. U prevoditeljskom centru kao da postoji određena distinkcija. Postoji 66% kako vidimo kao relevantan pokazatelj iz perspektive suzbijanja prijevara, no s druge strane e, jako su niski brojevi za kreativnu Europu. E, vi spominjate da su zadovoljavajući, no reklo, rekao bih da tu imamo gotovo pa skandal e, valja pogledati detalje na temu uspješnih projekata također pogledati detalje i u vezi s korisnicima. Dakle, statistički podaci o medijskom programu su bitni, a s druge strane kao da ne mogu vidjeti svjetlo dana. Tek neke nacionalne industrije koriste program. Trebamo vidjeti koja su to poduzeća, koji su to akteri koji imaju koristi od medijskog programa. E, po mom mišljenju, ova izvješća su nezadovoljavajuća, dragi kolega. Hvala lijepa. Na prvo mjesto možda kratko. Revizorski sud nema izvješće o europskim školama. Svi ostale izvješća što je na raspolaganju s obzirom da e, ćemo u, prosnicu prosincu dobiti ovo izvješće, a odlučivati u siječnju svakako nećemo donositi konačno prije e, ovog izvješća Revizorskog suda. Mogu vas uvjeriti da to bez e, adekvatnih informacija nećemo učiniti. Pitanje što se tiče E, medija i programa medija, postavit ćemo pitanje komisije. No, engleski prijevod e, niste uspjeli čuti, ponovit ću. Dobro, sada imamo, moram započeti iznova. Brexit se već dogodio. Evo još jednom, upravo sam kazala i odgovorio je kolegi slavako da jedno izvješće koje nam nedostaje jest izvješće o europskim školama koje ćemo imati u prosincu kako bismo u siječnju mogli e, donijeti zaključke, imali bismo osnovu za donošenje odluke i naravno da ćemo svakako paziti na to da i same upućivanje amandmana i rokovi budu prilagođeni tomu kako bi svatko imao mogućnosti E, dakle, proučiti program. Što se tiče programom medija, možda će vam komisija moći dati još neke dodatne informacije. A sada bih e, rado zamolila i predstavnike drugih klubova. Želi li netko uzeti riječ e, u ime svih onih izvjetitelja u sjeni koji nisu danas nazočni i koji žele se javiti za riječ u ime kolega iz svojih klubova. Izvolite. Hello, I would like to pick up on the point raised. Ja bih se pozabavila ovim što je spomenuo gospodin Slavikov na temu stopa uspješnosti. 31% za programe kulture, 41% za medije, medijski podprogram u okviru programa Kreativne Europe. U drugom dosjeu imamo objašnjenje o stopama uspješnosti, o tome da to ne znači nužno kako je projekt eh, bio uspješan ili bezuspješan, eh, nego je prije svega riječ o stopi mm, ljudi, odnosno aktera koji idu na natječaj. Još nešto o pojmu, dakle, ove kvote uspješnosti nije riječ o tome je li projekt uspješan kao takav, već e, uspješnost programa, koliko posto je samih projekata moglo biti popraćeno u financijskom smislu, znači uspjeh koji ja imam e, sa projektom kao onaj koji razvija projekt ili koji podnosi zahtjev, koliko je šansa da uspijem dobiti financijska sredstva u tom projektu i to je ono što nas e, uvijek zanima u programu Erasmus, gdje zapravo te kvote uspješnosti ispod 20% eh, jesu rezultanta svega. Teoretski imamo mogućnost financiranja, eh, imamo daleko više projekata koje nam na raspolaganju, međutim koliko je moja šansa za uspjeh u financijskom programu kao nositelj projekta, to je upravo problem s kojim smo suočeni. E, sam ovaj pojam može nas e, dovesti u zabludu. Ja uvijek pokušavam, s obzirom da imamo nove zastupnike i nove članove odbora, moram vas e, uvijek zamoliti da postavite ovo pitanje. Dakle, sama ova kvota uspješnosti jest ona vjerojatnost i šansa u kojoj vjerojatnosti mogu sudjelovati e, dakle, u programu, naravno sa projektom koji može uopće doživjeti financiranje. To je dakle riječ zapravo o dobrom podatku koji pokazuje koliko su popularni ti programi te scheme i koliko se ljudi prijavljuje za to. Hvala vam na pojašnjenju. Nitko se više ne javlja za riječ u ime dakle, članova odbora, ja bih molila komisiju da uzme riječ i da da svoje gledište. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavateljice, dragi zastupnici. Hvala vam lijepa na ovom nacrtu mišljenja. Komisija pruža dobrodošlicu rezultatima revizije u okviru nadležnosti ovog odbora, kad govorimo o kreativnoj Europi i Erasmusu. Komisija potvrđuje vlastite rezultate revizije. Stope pogreške su ispod 2%. Tome je tako već nekoliko godina. A to možemo zajedno to možemo pripisati pristupu koji uključuje pojednostavljeni postupak. Revizorski sud također se pozabavio Erasmusom Plus gdje vidimo da imamo i takako dodanu vrijednost za građane koji imaju korist od ovog programa. Želimo dodatno potaknuti napore u skladu s ovim što navodite u mišljenju. Kako bismo se recimo pozabavili i pokazateljima za obrazovanje, za izobrazbu. Želimo pripremiti nove generacije za program kad je riječ o pravilima i o tome kako se ona primjenjuje na razne načine u raznim državama. Rekao bih da se sud tu bavi pokazateljima koji se tiču ranjivosti pojedinih skupina, odnosno pojedinaca. Dakle, nemamo tu zapravo standardizirane definicije pojedinih skupina u društvu. I stoga, e, nacionalne agencije imaju diskrecijski pristup tome pa koriste i nacionalne kriterije. Pripremajući se za provedbu za razdoblje od 21. do 27. E, komisija zapravo radi na novoj politici uključivanja, uzimajući obzir zemljopisnu komponentu, što bi trebalo potaknuti koherentnost, pa tako i u okviru Erasmusa. Kad je riječ o agenciji ACA, e e, mi pozorno pratimo zbivanja i aktivnosti tijela. Nedavno smo imali imenovanje E, direktora za transformacijski plan za agenciju. E, tu se e, akteri žele pozabaviti upravo onim što je otkriveno u okviru revizorskog procesa. A to onda može omogućiti i kvalitetnije upravljanje proračunom u budućnosti. Dobar dio preporuka već je proveden, odnosno provodi se u dijelom Uslijedit će i revizija od strane internih službi za tu svrhu. Želimo potaknuti i praćenje agencije kako bi recimo postala odgovarajuća nazočnost pri sastancima uprave, mjesečni sastanci kako bi se pratila zbivanja u vezi s proračunom. Hvala lijepa. E, vjerujem da ćemo e, izvješće i mišljenje još poraditi to e, sjećna konstruktivno kao što je i naš današnji dijalog. Ako nemamo daljnjih pitanja, ja bih e, prešao na sljedeću točku dnevnog reda. Razmjena gledešta s komisijom o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju EIT. Kao što znate, želim pozdraviti gospođu Hoffman da nas se pridruži za stolom predsjedništva. Hvala vam lijepa što ste došli, gospođo Hoffman. E, kao što znate, naš otpor, kao pridruženi otpor uz odbor ITRE dati dva e, zakonodavna mišljenja uz paket koji komisija e, je objavila u srpnju prošle godine vezano uz Europski institut za inovacije i tehnologije, a vezan je uz strateško inovativni program Strategy Innovative Agenda SIA i to za razdoblje 2021. do 2027. Izvestitelj Christian Eller i Judith Bunting iz Renewa trenutno rade na nacrtima mišljenja koje će nam predstaviti na sljedećem sastanku odbora, a u tom pogledu želim isto tako još jednom službeno pozdraviti gospođu Vivian Hoffman, E, dakle zamjenica generalnog direktora glavne uprave EAC koja će nam predstaviti ovaj zakonski paket. Izvolite, gospođo Hoffman, imate sedam minuta na raspolaganju. Izvolite. Uh, Štovana gospođo predsjedateljice, izvjestitelji, zastupnici. Doista mi je zadovoljstvo što vam se mogu pridružiti na ove razmjeni gledišta. E, rado bih se pozabavila nekim ključnim poboljšanjima i izbivanjima u sklopu naših napora usmjerenih na izmjenu, odnosno preinaku uredbe. Kao što znamo, EIT je usmjerena na poticanje inovacijskog kapaciteta i prevladavanje prepreka inovacijama. Cilj je na većoj mjeri sustavan, integriran način pozabaviti se ovim pitanjima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini, ali isto tako i na razini Unije. Konkretnije govoreći. EIT e, želi prevladati prepreke djelotvornoj suradnji među visokim obrazovanjem, poslovnim akterima, poduzetništvom i drugima u Uniji. E, cjelokupni koncept djelotvornog trokuta znanja i takako je visoko na popisu prioriteta, odnosno u žiži ovog modela. EIT funkcionira kao novo tijelo već deset godina. E, institut je uspostavljen 2008. godine i cilj mu je potaknuti kapacitet za inovacije kroz jačanje ekosustava usmjerenog na bavljanje ključnim izazovima u društvu. Riječ je o modelu koji se nije mijenjao u proteklih nekoliko godina. E, riječ je o tehnološkom prijenosu i financijskim aspektima, ali bavimo se pritom i cjelokupnim lancem koji završava na tržištu. Jedan ključni aspekt jest izuzetan naglasak na obrazovanje i izobrazbu. Studenti, profesionalci, akteri u cjeloživotnom obrazovanju, svi su uključeni. Očekujemo da će i te u budućnosti još intenzivnije raditi na jačanju inovacijskog kapaciteta obrazovnih institucija u Europi. E, I te funkcionira kroz znanje i inovacije, kroz zajednicu te sfere. Riječ je o europskim partnerstvima između 15 i 400 partnera usredotočeno na globalne izazove. Sam EIT pruža bespovratna sredstva tim aktivnostima, prate se aktivnosti, a ujedno se potiče unakrsna suradnja među sektorima i praksa. Uh, Kad je riječ o ključnim aspektima našeg uh, prijedloga, dakle i te u okviru programa Obzor 21. do 27. ali uz vlastitu pravnu osnovu, uh, počela bih navodeći Eh, aspekte koji se tiču nekih vodećih načela našeg prijedloga. Model treba biti rafiniran u dodatnoj mjeri, valja kapitalizirati na jakim stranama, poboljšavati aspekte gdje je to potrebno. Znamo da je predložen proračun od 3 milijarde eura, dakle predloženo je povećanje. Postoje četiri ključna područja intervencija za početak jačanje inovacijskog ekosustava diljem Europe, poticanje inovacija i poduzetničkih vještina kroz cjeloživotnu perspektivu, uključujući jačanje kapaciteta visokoobrazovnih institucija diljem Europe. Kao treće, želimo donijeti nova rješenja tržištu, nova proizvode i usluge kako bismo se pozabavili globalnim izazovima i Završno želimo razvijati sinergije i dodanu vrijednost u okviru obzora, ali i drugih europskih programa. EIT KIK partnerstva diljem Europe bit će sastavni dio institucionalnih partnerstava. Riječ je o tome da ćemo slijediti zajednički skup načela i kriterija za partnerstva u okviru obzora kako bismo osigurali kvalitetnije rezultate za sva partnerstva. Određena fleksibilnost je osigurana za ovaj model, kroz e, uredbu za IT, kako to predlažemo, uz minimalan broj odstupanja, odnosno izuzeća. Koji su to ključni izazovi za institut? E, kratko možemo to sažeti u sljedećem obliku. Rekla bih da za početak i prije svega postoji potreba veće inkluzivnosti diljem Europe trebamo bolje ukorijeniti napore u lokalnim i regionalnim ekosustavima. To možemo učiniti na način da se u većoj mjeri orijentiramo na inovacije. Valja također potaknuti inovacijski kapacitet visokoobrazovnih institucija u Europi, kako sam ranije spomenula. Sada bih se pozabavila samom uredbom, dakle predlažemo preinaku iz sljedećih razloga za početak izvorna uredba je iz 2008. godine. Uredba definira misiju i zadatke kao i okvir funkcioniranja. Imali smo 2013. godine izmjene i dopune, među ostalim kako bismo se uskladili s obzirom 2020. Prijedlog za preinaku e, ima za cilj u jednom zakonodavnom aktu objediniti izvorne aspekte i esenciju akta iz 2008. amandmane iz 2013. kao i aktualne prijedloga kako bi se osigurala veća jasnoća e, i kvaliteta rješenja. E, također se želimo orijentirati na načela i biti vremenski neutralni u smislu da neće biti potrebe za konkretnim amandmanima na kraju svakog razdoblja VFO-a, budući da će strateška inovacijska agenda osigurati e, usklađivanje sa okvirnim programom Unije za inovacije uz jačanje sinergije sa svim relevantnim programima. Dakle, smatramo da kroz e, primjenu načela vremenske neutralnosti možemo osigurati veću stabilnost e, samog zakonskog rješenja. Kad je riječ o novoj strateškoj inovacijskoj agendi u skladu sa aktualnom uredbom o institutu, e, agendu treba usvajati za svako sedmogodišnje financijsko razdoblje, aktualna agenda pokriva sadašnje razdoblje do kraja iduće godine. Promatramo strateški i dugoročni aspekt kao i financijske potrebe, a uz naglasak na inovacijske aktivnosti, obrazovne, institucionalne aspekte. Promatramo prioritetna područja i identificiramo ih. Koje bi to bile ključne promjene u uredbi i u agendi? Dakle, jačanje transparentnosti aktivnosti, nadalje financijski model koji smo revidirali na način da ćemo ostvariti željeno nakon 15 godina financijskog razdoblja Također želimo pozabaviti se odnosom između instituta i aktivnosti suradnje. Nadalje, to i regionalna dimenzija čije jačanje predlažemo jačanje inovacijskog kapaciteta visokoobrazovnih institucija, odabir novih aktivnosti, naročito eh, i nam je tu relevantno stvaranje nove aktivnosti za kulturne i kreativne industrije, za što će poziv biti objavljen 2021. godine i na kraju tu je i upravljanje gdje želimo E, povećati kvalitetu upravljanja aktivnostima uz jamčenje nezavisnosti rada. U sferi kulturnih i kreativnih industrija smatramo da postoji velik potencijal za konkretne aktivnosti u tom području e, akteri u toj sferi čvrsto su ukorijenjeni u lokalnim i regionalnim ekosustavima, no sektor je prilično fragmentiran i manjka mu poduzetničkog i inovativnog skupa vještina. Želimo svakako nadopuniti kroz ove aktivnosti već postojeće aktivnosti. U kontekstu jačanja kapaciteta visokoobrazovnih institucija, to su konkretna intervencijska područja za institut, uz jačanje e, inovacijskih i drugih vještina kroz cjeloživotnu perspektivu. Želimo jačati kapacitet visokoobrazovnih institucija diljem Europe i upravo je to to što predlažemo. Uz svijest o tome koliki je značaj obrazovnih aktivnosti, koliko institut tu može djelovati u kontekstu već spomenutog trokuta aktivnosti, odnosno institucija. Idući korak u pregovorima bio bi sljedeći. Znamo da će da je vijeće za konkurentnost 29.11. usvojilo pristup e, u vezi sa uredbom i izvješće o napretku u vezi s agendom i sad se radujemo raspravi u Europskom parlamentu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Hoffman. Ja bih sada otvorili raspravu. Prvo sa izvjestiteljima sjeni, prvo izvjestiteljem, pa izvjestiteljima sjeni, a onda bismo omogućili svim ostalim članovima otvora da postavljaju pitanje. Kristina Eler, izvolite. I'm sorry that I would have... Ispričavam se, morat ću ranije napustiti sastanak jer imamo glasovanje na odboru ITRE. Zanima me konkretno o čemu je tu riječ, jer po prvi put suradnja između odbora ITRE i odbora KULT doista dobro funkcionira. I zato sada uopće razgovaramo o kreativnim industrijama i kiku, e, dakle a prije to nisu preferirale ni države članice ni komisija. Dakle, trebamo dati sve od sebe da ta mogućnost i dalje ostane realistična, ostvariva. Budemo iskreni, postoji jako puno E, razloga zašto bismo trebali tražiti preinaku, ali što bi se onda dogodilo? Pregovarat će se o VFO-u, taj prijedlog bi se poslao natrag komisiji, o tome bi se ponovno raspravljalo, tekst bi se mijenjalo i on bi se na kraju vratio u parlament e, u kasnijoj fazi. Dakle, tijekom pregovora o VFO-u vijeće i ministri ne bi bili naklonjeni financiranju EIT-a bez nekakvog e, okvira o onome što EIT planira napraviti. A, dakle, mi imamo ulogu u pregovorima s vijećem o proračunu i tu možemo ostvariti svoj utjecaj. Dakle, možemo tražiti da se napravi preinaka, ali politički je to samo ubojstvo. Vijeće zapravo upravo to želi, jer u vijeću ne sjede ministri kulture, već e, ministri koji su, koji su zaduženi za područje istraživanja, a njima se ne sviđa institut, njima se nisu naklonjeni EIT-u. Dakle, moje bi skromno mišljenje bilo da trebamo dati sve od sebe kako bi jedini novi kik bio onaj koji se odnosi na kreativne industrije. I tu treba onda izvesti neke zaključke. Što se tiče proračuna, ne trebamo se referirati na proračun komisije, već na svoj proračun, jer mi ćemo locirati još više novca EIT-u e nego u komisijnom prijedlogu. Dakle, prijedlog e, parlamenta do sada 1,8% više sredstava na kraju, ako se to usporedi sa brojkama iz 2018. i komisijnim predlogom, onda bismo imali oko 100 milijuna eura više, a to je novac koji je potreban za taj kik, za, za tu inovacijsku zajednicu. Dakle, imat ćemo financijski problem ako prihvatimo ono što predlaže komisija za taj novi kik. Drugo, budimo realni, da trebamo staviti naglasak na aspekt obrazovanja. Ali to je jedno problematično područje zbog veze s ugovorima, jer ministri za istraživanje ne vole EIT, jer je to jedina institucija u tom sektoru koju ima Europska unija na europskoj razini, ali kada je riječ o području obrazovanja, tu već zalazimo u ugovore. Dakle, trebamo osnažiti ideju da obrazovanje igra ulogu u EIT-u, ali trebamo biti svjesni da ako to pretjeramo u pogledu ugovora, onda ćemo dati razlog vijeću da odbije prijedlog o EIT-u. I treće, u odnosu na proračun, sada je problem sljedeći. Imat ćemo dakle prijedlog e, vijeća i komisije prema kojemu treba odrediti proračun koji će se s vremenom e, proporcionalno povećavati, ali to ne funkcionira za novi kik. Nama sada treba odmah na početku povećanje sredstava a tek a onda ga možemo kasnije, možemo kasnije snižavati sredstva. Jer ako imate proračun koji se progresivno povećava tokom vremena, onda nećemo imati nove kikove. Jer novac nam treba sada, a onda dakle, možemo kasnije smanjivati proračun. Jer treba napraviti, objaviti poziv za e, novi poziv za 50-60 milijuna. U suprotnome se kik neće moći razvijati. Dakle, što se tiče proračuna. Imamo tu već jednu fiksnu brojku, ali iznimno je važno da proračun raste, ali da počnemo odmah na jednoj višoj razini, jer u suprotnome nećemo imati u prvoj godini dovoljno novca za uspostavu kreativnog kika, te kreativne zajednice. Kao izvjestitelj za odbor Kult, Pozvao bih e, izvjestitelja iz odbora ITRE da uzmem u obzir interes odbora kult. I moramo se oko toga dogovoriti. Jasno mi je kakva je namjera preinake. To je institucionalna namjera, komisija želi oslabiti tu naša prava, ali budimo realni. Ako dođe do preinake i izmjena unutar komisije, to će potrajati, proces će potrajati e, pola godine i onda nećemo imati dugo prijedlog. Ako ste vidjeli kakve su brojke objavljene od strane finskog predsjedništva, E, Horizon će se smanjiti za 1,5 milijardi eura, da će doći će do rezova. Dakle, ministri neće htjeti rezati svoje proračune, lakše će im biti rezati neke druge proračune koji možda nisu e, dragi, koji možda nisu važni. Stoga bismo tražili da se sklopi svojevrsni savez i iako imamo taj institucijski izazov u vidu komisije nije pametno tražiti preinaku. Dakle, jer e, ćemo na kraju loše proći u pregovorima o VFO-u. Hvala lijepo, Kristina. Nadam se da neće doći do e, promjene, odnosno do razdora ličnosti kad će s njima pregovarati. Zbog toga imamo i su izvjestiteljicu, gospođu Bunting. Izvolite, imate riječ. Thank you to the members of... Hvala i hvala svima iz komisije koji su me proteklih tjedana informirali. Hvala vam. Imam tri pitanja. Prvo se odnosi na obrazovanje. Tu bih se nadovezala na ono što je rekao Kristijan. Bilo bi zanimljivo da nam dodatno objasnite ulogu visokoobrazovnih institucijama u aktivnostima KIKA, pogotovo kada je riječ o strateškoj inovacijskoj agendi. Time se ja bavim postoji dvostruko veća ambicija da se uključe visokoobrazovne institucije, ali ima jedan mali redak u tekstu koji piše da će postojati i nove, nova djelovanja za obrazovanje. Bilo bi zanimljivo dobiti više informacija o tome što znači tih nekoliko riječi, jer postoji zabrinutost, neki su zabrinuti i to su mi rekli da ćemo se mi možda miješati u obrazovni sustav u državama članicama. I kao što je Christian rekao, to države članice neće samo tako prihvatiti. S obzirom na povećanje proračuna, naravno da mi se sviđa ideja da se uključe e, obrazovne institucije i to svakako podržavamo. Mi smo ipak odbor za kulturu, ali je li 750 možda previše ambiciozno? i zanima me što će se točno promijeniti, odnosno kakvi su vaši planovi za države članice. Zatim prelazim na KIK za kulturne i kreativne industrije. To je sjajna ideja i ja ću predložiti određene izmjene za teksta. Mislim da tekst za sada nije dobar. Razgovaramo o tehnološkom institutu, institutu za tehnologiju, ne institutu za kazalište. Dakle, tekst mora biti jasniji, čvršći Ideja je jako konstruktivna. Kreativne industrije u Ujedinjenoj kraljevini ostvari, ostvari deset puta veći prihod od ribarske industrije. Dakle, to je jako, važan, e, jako važna gospodarska grana i tu ima potencijala da se taj uspjeh proširi i na druge države članice. Međutim, ako ćemo imati, dakle, predlažu se sada dva kika u razmaku od dvije, tri godine je li to održivo. Ako pogledamo prva tri kika koja su prošla ciklus od 14 godina, samo jedan od njih je sada financijski održiv u skladu s novim modelom. Drugi su uspješni na svoj način, jer ne želim sada ni na koji način umanjivati e, njihov uspjeh, Tamo se jako dobro, radi jako dobar posao, ali financijski nisu održivi, imaju nula prihoda, imaju neka druga ulaganja. Ali možemo li doista sada predložiti 2022. jedan kik, a onda 2025. drugi kik. Dakle, to je jako puno novca jer nemamo još e, financijski model. Treba li onda možda odgoditi dakle, taj osnivanje drugog novog e, kika na nekoliko godina? I konačno, ispričavam se, ali ja dolazim iz Ujedinjene kraljevine i naravno da moram spomenuti Brexit. Što se tiče Kika za klimu, tu postoji jedan centar u Londonu i kao što je Martin Kemp rekao, nije vjerojatno da će EIT se moći proširiti izvan granica Europske unije, što je razumljivo. Što će se onda dogoditi sa partnerskim institucijama i poduzećima u Ujedinjenoj Kraljevini? Kako će Brexit utjecati e, na njih? Hvala. E, Melbarde, als... Melbarde, izvolite. Uh, thank you, Chair, and thank you very much. Hvala vam eh, predsjednice, hvala izvjestiteljima na izlaganjima. Kada je riječ o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, razvoj zajednica za znanje i inovaciju koje okupljaju brojne dionike iz industrije i obrazovne institucije kako bi se potaknulo inovacije, znanja E, nova rješenja za tržište, osnivanje startupova. Sve je to sjajan e, korak prema naprijed. Važno je ipak znati da pojedinačne države mogu uspjeti ako je cijela regija inovativna. Dakle, onda imaju puno veće šanse za uspjeh. Trebamo biti jako oprezni kada govorimo o konkurenciji između država članica, jer jako je važno ulagati u partner, partnerstva između država. Sposobnost Europske unije da potiče inovacije i kapitalizira te inovacije danas nije samo opcija, već je nužnost. Rad EIT-a se treba nastaviti i ja podupirem e, opći smjer. Što se tiče revizijskog paketa koji predlaže komisija, taj paket e, dolazi u pravom trenutku. Ja predstavljam sama područje kulture i strateška inovativna agenda je identificirala kulturu i kreativne industrije kao prioritete. Jasno mi je isto tako da postoji značajno protivljenje iz nekoliko država članica u vijeću koje se protive e, samom postojanju ovih e, kikova. <clears throat> Nadalje želim e, reći da sam zabrinuta zbog geografske neravnoteže. Ja dolazim iz relativno male zemlje iz srednjoistočne Europe. Kikovi se uglavnom nalaze u 15 država članica i također me brine popis zemalja jer se on temelji na takozvanim skor bordovima što znači da je popis prihvatljivih zemalja preširok uključuje istočno, istočne europske zemlje i male države članice, ali i Španjolsku, Portugal, Italiju i Grčku, što znači da oko 40% istraživača u Europskoj uniji dolazi samo iz tih zemalja koje su na popisu prihvatljivosti. Mogli bismo tražiti puno veći proračun za institut, ali treba također uzeti u obzir političku realnost, dakle i malo povećanje bi bilo zapravo previše. Uz to smatram da treba smanjiti popis prihvatljivosti i on se treba temeljiti na onom popisu iz programa Horizon Europe. Nadahnut sam radom instituta i položim velike nade u njegovu budućnost. Ja sam dakle izvjestiteljica u Sijenu i radujem se e, konstruktivnom radu s vama. Hvala. Imamo još dva izvjestitelja u Sijeni koji su stigli u prostoriji. Žele, prostoriju. Želite li se odmah javiti za riječ ili ćete pričekati prvo da malo dođete sebi ili želite odmah uzeti riječ? gospodin Rustevica. Ne želim poremeniti vaš raspored govornika. U redu, gospođa Jenbu. Hvala. Imam tri pitanja. Prvo se odnosi na vrstu partnera, odnosno partnerstva koje ste zamislili, a drugo što je sa razvojem KIK modula za kreativne i kulturne industrije, kakva je tu komplementarnost između IT-a i nove inicijative za europska sveučilišta u sklopu programa Erasmus. Hvala. Gospodine Rujstevica, želite li se sada javiti za riječ? Raspravljamo dakle o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, ili tako? jer vidim da e, se danas raspravljaju o drugim izvješćima, pa sam zato to pitao. Hvala vam na izlaganju. E, dobro je što imamo posebni kit za kulturne kreativne industrije. Kada je o tom sektoru, on doprinosi značajno europskom gospodarstvu i jasno je da građani sve više traže ulaganja i dodatnu vrijednost. we are generally supportive of the approach. Podupiremo ovaj pristup, izvješće je dobro i zahvaljujemo izvjestiteljici. Mr. Georgoulis, do you want to take the floor as shadow Gospodine Georgoulis, želite li se javiti kao izvjestitelj u sjeni? Ne. Mikrofon. Gospođo Watt čuli. Hvala što ste mi dali riječ. Drago mi je što se kulturne i kreativne industrije sada više uzima u obzir i njihove uloge u drugim sferama. Ja snažno podupirem s tim, e a ne s tem. Mislim da ćemo sada ubrati plodove rada ako proširimo e, te granice djelovanja. Riječ je o inovacijama, o poduzetništvu. Zanima me što je sa socijalnim poduzetništvom. Raspravljali se o tome jer poduzetništvo je samo po sebi jedan specifičan model, ali socijalno poduzetništvo i dalje nije dobro shvaćeno. Mnogi smatraju da je to, e, ne shvaćaju da je to zapravo poslovanje. Ja sam e, se time bavila, to je doista poslovna aktivnost koja ne može biti e, održiva ako nije utemeljena na poslovnim načelima. Ali komisija i dalje ne govori previše o tome. E, postoji jako puno zabune vezane uz socijalno poduzetništvo i ovo je prilika da podignemo svijest o prednostima socijalnog poduzetništva jer to je poslovni model koji je izuzetno relevantan i koristan za Eh, one ljude koji djeluju u sektoru kulturnih i kreativnih industrija. Eh, Hvala lijepa, ja bih eh, sama se osvrnula na jednu točku, a to je tematika povezana sa kikovima, vezano uz kulturnu i kreativnu industriju. Zapravo što nam mora biti jasno da kreativni sektor kao takav je zadužen za 4% PND, 4 milijuna radnih mjesta u ovom sektoru. To je gospodarska snaga i moramo isto tako shvatiti da ovaj kreativni sektor što se tiče novih tehnologija uvijek je bio motor i pokretač. 4K, dakle sve ono ostalo što je kasnije primijenjeno u drugim područjima E, da li su upravo taj poticaj kroz kreativnu industriju, bilo da je riječ e, o računalnim igrama ili filmska industrija, mnoga druga područja, glazbeni sektor i tako dalje, tamo e, nove tehnologije dobivaju primjenu i zapravo su unapređivanje u tom sektoru i isto tako se stvara tržište prije no što su ostale tehnologije prihvatili ove pojmanje. Stoga mislim da je jako važno da kad je reč o tehnološkim e, e, centrima, isto tako tehnološkom institutu, da je jako važan dati upravo taj e, snažan kik koji će imati snažnu financijsku potporu koji će biti od velike važnosti i za druge sektore. Želim podcrtati ono što je Kristjan R. da moramo imati dovoljno financijskih sredstava, isto tako da to i van klubova bude jasno da imamo utjecaj u državama članicama, ne možemo E, imati situaciju da vezano uz e, višegodišnji financijski okvir e, da u području obrazovanja kreativna Europa i obzor 2020. i EIT imamo najveće rezove i kako bi se vratila još uvijek na ovu veliku opasnost koja je pred nama, to je Brexit, i da se na taj način zatvaraju eventualni nedostaci u proračunu koji će se zatvarati kroz ove programe. Želim uputiti zahtjev i molbu kolegama e, u svim klubovima da se založe e, za dodatna sredstva, a i komisiju isto tako da kreativna industrija i KIK moraju imati e, svoju snagu i kroz financijske sredstva. Ukoliko se nitko više ne javlja za riječ, li netko postaviti pitanje? Ne? Evo, gospođa Hoffman, izvolite, imate riječ. Supportive and, Hvala vam lijepa na ovim komentarima izrazima podrške i pitanjima. E, za početak hvala vam na podršci na temu Kika. Gospođo predsjedavateljice, e, očito je da te industrije imaju golem potencijal dovođenja inovacija na tržište, kako je vidljivo iz komentara, no unatoč tom potencijalu postoje mnoge prepreke koje moramo prevladati, počevši od fragmentacije tržišta nadalje Uh, ukorijenjenost u lokalnim i regionalnim ekosustavima je iznimno bitna, no također smatramo da inovatori i kreatori u poslovnom svijetu i dalje nemaju dostatnu razinu poduzetničkih vještina, pa stoga u okviru tih ekosustava takvim akterima valja pružiti podršku. tu je i pitanje projektnih i inih prijedloga na čemu trebamo raditi. Kad je obrazovanju riječ, čvrsto vjerujemo da taj dio trokuta treba biti čvrst kako bi one preostale strane trokuta mogle održati svoju čvrstinu. Obrazovne aktivnosti do sad nisu ispunile puni potencijal. Mi da kako nećemo uplitati se u organizaciju obrazovnog sustava i takako vjerujemo u načelo subsidijarnosti, naravno no želimo dati ponudu, tako reći, visokoobrazovnim institucijama diljem Europe, što također znači da kikovi trebaju postajati otvoreni novim partnerima u visokoobrazovnoj sferi. To je izuzetno bitan cilj koji treba ostvariti. Na temu proračuna. Uh, fair share, budget. Potrebno je osigurati pravedne udjele u dodjeli, u alokaciji, no sada neću govoriti o proračunskim detaljima jer to bi bilo preuranjeno. E, na temu preinake e, mi smo naravno svjesni rasprava. E, pokušala sam pružiti neke razloge zašto je komisija predložila taj zakonski oblik za novo zakonsko rješenje po usvajanju izvješća komisija će naravno detaljno promotriti um, stavove. Kad je o financijskoj održivosti riječ, za nas je to iznimno bitno načelo. Načelo je bilo u uredbi o institutu od samoga početka, no sad smo zapravo na neki način pojasnili uh, tu ideju E, ideja nije naime financirati kikove do vijeka, umjesto toga ideja je pomoći da mm, uspiju i razvijaju se i također e, ideja je pronaći nove izvore financiranja s vremenom. Mi također ne želimo da kikovi budu odvojeni od drugih evropskih inicijativa po isteku 15-godišnjeg razdoblja. Stoga smo i predložili načine kako održati odnose, kako stvariti mogućnosti da ti kikovi potencijalno funkcioniraju i u kontekstu e, konkurentnih natječaja, odnosno poziva. To je povezano i sa mogućnošću stvaranja novih kikova. Proračun će ostati isti. Ukoliko smo ambiciozni drugim riječima u smislu uspostave novih kikova, ukoliko primjera radi zaključima da bi novi e, kik trebalo predložiti s vremenom u razdoblju VFO-a, kako bi se to dogodilo, da kako da nam je potrebna puna financijska održivost kikova prve generacije 2024. godine. Zato smo upravo i predložili u novom paketu smanjenu stopu sufinanciranja za financiranje kikova, upravo kako bi se pružio svojevrsni poticaj za traganje za većom financijskom budućom održivošću. Mislim da je to važno pojašnjenje u našem prijedlogu u vezi s iznimno bitnom regionalnom dimenzijom u potpunosti se slažemo da treba povećati zemljopisni opseg i širenje EIT-a, da se ne treba zadržati na samo nekim zemljama. Stoga i predlažemo obvezatnost e, nove scheme rada. Znamo da postoji regionalna inovacijska schema od 2018. godine, tu upravo schemu, taj aspekt želimo ojačati u okviru dugoročne strategije. Isto tako, predlažemo najmanje 250 milijuna rezervirano za konkretne aktivnosti tijekom programa povrh 20% proračunske alokacije za nove obrazovne aktivnosti, a što bi također išlo institucijama visokog e, obrazovanja u svrhu poticanja inovacije. Na temu industrijskih partnera koje kikovi uključuju, ideja je osigurati raznolikost. Mala i srednja poduzeća su tu igri iz raznih sektora kad je riječ o odnosu s europskim sveučilištima Zajednica Kikova već je razvila stručnost u područjima koja su bliska ciljevima europskih sveučilišta. Inovativna pedagogija, digitalne tehnologije i poduzetništvo, tome slično. Smatramo da to postoji takakva komplementarnost s inicijativom europskih sveučilišta. Na temu socijalnog poduzetništva, da doista naš prijedlog za SIA uključuje socijalne inovacije u kontekstu kika za kreativne industrije. I u konačnici, na temu Brexita, uredba predviđa najmanje dvije trećine partnera iz država članica Unije. Dakle, u načelu nijedan kik neće postati neprihvatljiv zbog tog konkretnog kriterija. Međutim, ukoliko ne bude sporazuma o povlačenju, Partneri iz Ujedinjene kraljevine mogu nastaviti sudjelovati u aktivnostima KIKA, međutim više neće biti prihvatljivi za financiranje mogu drugim riječima ostati partneri KIKA na osnovi samo financiranja pod uvjetom da je ispunjen uvjet najmanje dvije trećine partnera iz države Unije. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Mislim da sada možemo zaključiti javni dio sastanka. Želim vam zahvaliti na vremenu koje ste uložili. E, i na komentarima. Želim također zahvaliti kolegama na raspravi. I sada ljubazno molim sve one kojima nije dopušteno ostati ovdje tijekom zasjedanja in kamera, odnosno zatvoreno za javnost, da napuste prostoriju. Also bitte alle die, die nicht zum Parlament... Molim za svi koji nisu pripadnici parlamenta kako bismo mogli nastaviti s našim radom. Asistenti, savjetnici i zastupnici mogu ostati, ali svi ostali molimo vas da napustite dvoranu.